Martin, hvala vam. Hvala vam, potpredsjedniče. Evo, konačno se dogodio ovaj trenutak e, više od jednoga desetljeća se čeka ovaj sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Singapura i nakon brojnih uspona i padova došli smo u završnu fazu. Na samom početku želim zahvaliti Singapurskoj vladi na strpljenju i potporu, posebno veleposlaniku na vrlo dobroj suradnji. Također zahvaljujem komisiji i glavnoj upravi za trgovinu što smo dobili sporazum koji možemo bez problema podržati u ovome domu. Nada sve želim zahvaliti e, svojim e, suradnicima, odnosno izvjestiteljima u sjeni na izvrsnoj suradnji. Jedno pitanje onima koji još uvijek izražavaju skepsu. Što vam se tu može ne dopasti u ovom sporazumu o slobodnoj trgovini, nadovezuje se na sporazum sa Japanom i Kanadom i upućuje poruku da je Europska unija opredjeljena za trgovinski sustav koji se temelji na pravilima dok Donald Trump želi graditi zidove koji odvajaju narode mi ih želimo ukinuti i održati e, slobodnu trgovinu. Singapur je utočište, sigurno utočište za našu slobodnu trgovinu, to je i važno tržište zahvaljujući e, svom predanosti vladavini prava. Oni imaju e, jedan od najviše dohodak po glavi stanovnika na svijetu. Imaju više od deset, tamo ima više od deset tisuća europskih tvrtki koji imaju svoje sjedište. Brojne od njih e, očekuju da će moći proširiti svoje poslovne aktivnosti i dobiti nove e, poslovne ugovore u Singapuru nakon stupanja na snagu ovoga sporazuma. Singapur je također važan zbog svojeg geopolitičkog položaj unutar regije ASEAN, koja je jedna od najbrže rastućih regija u svijetu. Singapur je doista važan svjetski centar kojima, kroz koji prolazi veći dio naših izvoza prema toj regiji. E, nakon transpacifičkog sporazuma, ukoliko ne poduzmemo ništa, mi ćemo zaostati za ostalim e, svjetskim silama. U ekonomskom smislu ovo je sigurno trgovinski sporazum u kojem su svi dobitnici. Nosim ovih trgovinskih pogodnosti, rekao bih da ovaj sporazum jasno odražava naše vrijednosti i stavove ovoga parlamenta koji se mogu vidjeti i u brojnim rezolucijama koje smo osvojili. Ništa neće spriječiti primjenu načela predostrožnosti u ovome sporazumu. Javne usluge su zaštićene. Ovdje postoji pozitivan popis za usluge, što je nešto za što se ovaj parlament oduvijek zalagao. Uvoz će morati poštivati standarde Europske unije, tu su obveze koje se tiču zaštite okoliša kao što je gospodarenje šumama te predanost e, da se provedu multilateralni sporazumi poput Pariškog sporazuma. Posebno pozdravljam spremnost Singapura da provede sporazum, e, naime poglavlje o e, jedno od poglavlja sporazuma i konvencije Međunarodne organizacije rada. Singapur je već održao pregovore sa socijalnim partnerima, već su stupili u dijalog sa Međunarodnom organizacijom rada, te su osnovali međuministarsku radnu skupinu kako bi se vidjelo na koji način mogu uskladiti domaće zakonodavstvo sa trima konvencijama Međunarodne organizacije vlada. Nekoliko riječi o investicijskom sporazumu. Vjerujem da je ovo najprogresivniji takav sporazum koji smo do sada ispregovarali da bi trebao poslužiti kao primjer svim budućim sporazumima. Želim zahvaliti povjerenici i njezinim suradnicima koji su uzeli u obzir preporuku parlamenta. Ovaj SDS imat će stalni sud koji će sačinjavati sudi, suci, kompetentni suci, a ne arbitri. Postojaće kod, sudački kodeks, e, postupak će biti transparentan, će postupak e, žalbe, te će se na taj način štititi e, pravo države da donosi vlastite zakonske propise. Također treba spomenuti da se ovime zamjenjuje postojećih 13 bilateralnih investicijskih sporazuma koje države članice Europske unije već imaju sa Singapurom. Na kraju želim još samo reći da ovaj sporazum ima jednu veliku slabost koju bi trebalo riješiti kroz sljedeći investicijski sporazum. Investitorima se daju prava, ali ne i obveze. U budućem mislim da im moramo dati i obveze, dakle bez obzira na to ja želim preporučiti usvajanje oba sporazuma u parlamentu. Hvala vam gospodine Martin. Imam eh, jedan zahtjev. E, kasnimo 15 minuta, pa vas sve molim da se držite zadanog vremena. Naime, morali bismo zaključiti ovu raspravu prije ponoći, dakle sve rasprave prije ponoći. Prema tome, nećemo omogućiti postavljanje pitanja temeljem postupka plavog kartona. A sada riječ ima drugi izvjestitelj, gospodin Lopez iz Turis White. Hvala vam. Hvala vam potpredsjedniče. Zahvaljujem također Davidu Martinu i ja želim zahvaliti veleposlaniku Singapura koji nam je u velikoj mjeri pomogao u izradi ovoga izvješća gdje se stječe dom transparentnosti Uvijek e, nas je brifira o tome što se događa u Singapuru. Prošlo je 15 godina od kad e, smo dobili zeleno svjetlo za pokretanje pregovora sa Singapurom i nadam se da ćemo sada konačno učiniti taj iskorak e, i dati suglasnost sutra prilikom glasovanja dakle suglasnost na ovaj sporazum o partnerstvu i suradnji te sporazum o slobodnoj trgovini i investicijski sporazum. Ovime upućujemo signal da je Europska unija predana međunarodnoj suradnji te e, multilateralnom sustavu koji se temelji na poštivanju pravila. Mi smo predani međunarodnoj suradnji kao načelu funkcioniranja i želimo institucionalizirati odnose koji su tu već desetljećima, te novi zakonski okvir kojim će se osnažiti suradnja između Singapura i Europske unije. Želimo imati suradnju u području pravosuđa, klimatskih promjena, održivog razvoja. To su dakle područja e, koja brinu naše građane. Singapur je e, vrlo važna zemlja u geostrateškom smislu. Važna je zbog e, balansa u regiji i važno je osigurati stabilnost u toj regiji Eh, iz perspektive europskih tvrtki Singapur su naša vrata prema Aziji. To je platforma koja će omogućiti europskim tvrtkama da uđu na tržište Kine i Japana. Eh, mi ćemo unaprijediti investicijsko okruženje za europske investitore, podići ćemo stupanje pravne sigurnosti, a kroz ovaj sporazum osnovat će se zajednički odbor koji će svakodnevno raditi na postizanju naših ciljeva suradnje. Mi ćemo također biti ključni partneri kada je riječ o pitanjima poput međunarodne sigurnosti, energetike, zaštite okoliša, prometa, posebno pomorskog i zračnog prometa. Nadalje surađivat ćemo o pitanjima koja su važna za informacijsko društvo, o pitanjima kibersigurnosti. To su sve globalna pitanja, tu nema nikakvih eh, granica. Naše tvrtke glube milijune eura zbog kibernapada. napada. Mi ćemo također unaprijediti postojeće programe kulturne razmjene poput eh, programa Erasmus Mundi. Ovime ćemo također podržati eh, stvaranje novih prilika za otvaranje radnih mjesta za mlade ljude. Tu je također važno spomenuti i sigurnost na globalnoj razini i borbu protiv terorizma. Jedini način da se borimo protiv terorizma je uspostavljanje veza sa drugim zemljama, što će nam omogućiti razmjenu podataka i e, učinkovito sprječavanje terorističkih napada. Ovaj sporazum otvorit će vrata poslovnim subjektima i ljudima kako bi oni mogli uspostaviti trgovinske veze ne samo sa Singapurom nego i sa drugim azijskim zemljama. Preko 10.000 tisuća europskih e, trgovačkih društava imaju svoje sjedište u Singapuru i oni to koriste kao odskočnu dasku za ostatak regije. Dakle, stabilan pravni okvir doista je kamen temeljac bilo kakvog sporazuma o partnerstvu i suradnji. Na ovaj način ćemo stvoriti nove poslovne prilike za naše tvrtke, za naše građane. Naši građani će biti u mogućnosti u potpunosti slobodno razvijati svoje ideje. Mislim da je ovo vrlo dobar pravni okvir za privatni sektor i za generiranje novih radnih mjesta. Spomenuo sam klimatske promjene. Želio bih nešto više reći o tome. Geopolitički položaj Singapura i njegova važnost kada je riječ o iznalaženju odgovora na prirodne nepogode e, je nešto što moram istaknuti. Mislim da će ovo biti dobra mogućnost da surađujemo sa Singapurom po pitanju ublažavanja klimatskih promjena, što je jedan od naših strateških ciljeva. Želim na kraju zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na izradi ovoga izvješća i nadam se da ćemo sutra moći e, dati suglasnost e, ovom sporazumu uz veliku potporu zastupnika. To je doista velike posti, veliko postignuće za sve nas i to će biti izvor veće stabilnosti, mogućnost da se otvore nova radna mjesta i mogućnost da se poboljšaju naši međunarodni odnosi. Hvala. Želim samo naglasiti da govorimo jednim glasom. Sad riječ ima povjerenica Malmstrom. Hvala vam uvaženi kolege zastupnici. Na samom početku želim zahvaliti su izvjestiteljima, gospodinu Martinu, gospodinu Lopez i Surizu Vajtu na e, kvalitetno određenom zadatku. Ovo je bio dugačak put. Malo je mjesta koja tako dobro simboliziraju pogodnosti trgovine investicija poput Singapura. Njihova odlučnost eh, da prihvate globalizaciju pretvorili su jedan grad državu bez svojih prirodnih resursa u jedan od najprosperitetnijih država u svijetu, što je eh, omogućilo i prosperitet građana Singapura. Oni su model ekonomske transformacije i dobar primjer kako trgovina, investicije i održivi razvoj mogu i trebaju zapravo ići ruku pod ruku. Otvorenost prema svijetu pomogla je i Europskoj uniji u prošlosti. Bliski partneri tijekom desetljeća Europske unije i Singapur odlučili su potvrditi svoje partnerstvo potpisivanjem ovih triju sporazuma o kojima danas raspravljamo i o kojima ćete sutra glasovati. Novo E, sporazum o partnerstvu i suradnji definirat će opći okvir za bilateralnu političku suradnju između dviju partnerskih zemalja. Međutim, isto tako smo i bliski trgovinski investicijski partneri. Singapur je naš najveći investicijski trgovinski partner u jugoistočnoj Aziji i među 20 e, e, najvećih za robu i pet najvećih trgovinskih partnera za usluge. Trgovinski investicijski sporazum između Europske unije i Singapura osigurat će okvir za već snažne trgovinske tokove. Pogodnosti trgovinskog sporazuma su brojne. Dakle, neće biti carina na bilateralnu trgovinu, na izvoz automobila, elektroničke opreme i sl. Pristup uslugama e, također i će biti poboljšana kao i pristup postupcima javne nabave i to će vrijediti za poslovne subjekte i za pojedince. Ovaj sporazum također e, sadrži jedan e, sveobuhvatno poglavlje o trgovini što uključuje također i obveze koje se tiču konvencija Međunarodne organizacije rada. Tu su također pitanja poput biološke e, raznolikosti, raznolikosti društveno odgovornog poslovanja i slično. Ratifikacija i usklađivanje sa temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada bit će e, među prioritetnim pitanjima. Potrebno je vidjeti ustrajne napore u tom području, međutim e, singapurske vlasti već su sada pokazale da su vrlo odlučne kod pripreme odredbi koje se tiču održivog razvoja u ovome sporazumu. Trgovinski sporazum također je bio predmet e, pregovora zajedno sa investicijskim sporazumom. To je jedan potpuno reformirani sustav zaštite investicije razvijen na razini Europske unije e, u kojemu je svoj doprinos dao i Europski parlament. Na tome vam zahvaljujem tu se govori o nekim pitanjima e, koja su bila problematična u javnosti kao što je nedostatak neovisnosti e, arbitara, e, nedostatak transparentnosti u bilateralnim investicijskim sporazumima, nedostatak žalbenog sustava i slično. Komisija je predstavila jedno izvješće gdje se predočavaju stroži standardi za zaštitu investicija kako bi se spriječile zlouporabe. Sporazum kojim se u potpunosti štiti pravo države da donosi nove zakone i da zaštiti sve ono što je u interesu javnosti. Da se uspostavi jedan potpuno transparentni sudski sustav taj sustav e, je dobio vrlo pozitivnu ocjenu i on je spojiv sa ugovorima Europske unije. To je također jedan iskorak prema e, postojanju multilateralnog sudskog sustava koji bi mogao imati ključnu ulogu u razvoju buduće investicijske politike što uključuje i mogućnost e, definiranja obveza investitora, kao što je spomenuo gospodin Martin. Dakle, ova tri sporazuma koje smo ispregovarali doista su vrlo progresivni. osim što je Singapur naš partner, također je i gospodarsko i trgovinsko središte jugoistočne Azije i u tom smislu će to biti odskočna daska za pregovore sa drugim partnerima iz jugoistočne Azije. Da kako, e, i trgovinski sporazum je odskočna daska za e, snažnije trgovinske odnose sa Singapurom, ali i za čitavu regiju. To je temelj, kao što je spomenuo izvjestitelj, za učinkovite bilateralne odnose sa Singapurom, za jačanje političkog dijaloga, te suradnju u čitavom nizu područja kao što su radnička i ljudska prava, pravosuđe, sigurnost, povezanost veze među pojedincima, informacijsko društvo, obrazovanje, kulturna razmjena te zapošljavanje i socijalna politika. To će nam omogućiti bolju znanstvenu i tehnološku suradnju u područjima poput energetike, zaštite okolika, borbe, borbe protiv klimatskih promjena, zaštite prirodnih resursa, pametnih gradova i prometa. Temeljem ovoga sporazuma osnovat će se zajednički odbor na visokoj razini kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje sporazuma i njegova provedba. Tu će se definirati prioriteti i davat će se preporuke za promicanje ciljeva iz ugovora. Regionalna dinamika e, i regionalni multilateralizam bili su jedan od prioriteta Singapura. To je zemlja koordinatorica za dijalog između Europske unije i ASEANA. Za nas je to partnerstvo dragocjeno i predani smo tome da bude još snažnije. Suradnja sa Singapurom u vezi s pitanjima e, koja se tiču regije ASEANA do sada su bili vrlo dobri. Suradnja između Europske unije i Singapura doista e, širokog opsega, a s obzirom na i zajedničke izazove postoji potencijal za još snažnijom suradnjom. To se temelji na jednoj zajedničkoj viziji multilateralnog sistova koji se temelji na pravilima. Zahvaljujem Europskom parlamentu na uloženom trudu i očekujemo snažnu potporu prilikom glasovanja koje će se održati sutra. Hvala vam dziękuję bardzo tego wynika że początek naszej debaty bardzo Hvala vam lijepo povjerenice. E, evo početak naše rasprave je veoma obećavajuća, a raspoloženje pomalo drukčije nego tijekom prethodne rasprave. Za početak u ime Pučana gospodin Sean Kelly. Hvala lijepo, zahvaljujem prije svega e, izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Dugo vremena se radilo na ovim sporazumima, ali evo konačno ih imamo i o njima ćemo glasovati sutra. Trgovina između Singapura i Europske unije e, čini 55 5 milijardi kad je riječ o izvozu između Europske unije u Singapur, a 45 milijardi kad je riječ o izvozu iz Singapura u Europsku uniju. Dakle, to su značajni iznosi i zahvaljujemo povjerenici Malmstrom na značajnom radu odrađenom u ovom području. Za mnoge zemlje ovo je važno, evo primjerice za Irsku. Znamo da tamo postoji velika zabrinutost što će se dogoditi sa izvozom izvozom u Veliku Britaniju nakon Brexita. E, također kada se uklone carinske i necarinske prepreke, od toga će koristi imati e, brojna poduzeća, e, informatička tehnologija i pitanja kao što su ISDS i slično su pitanja s kojima, o kojima moramo razgovarati sa partnerima diljem svijeta poput Kanadžana i ostalih pa i kolega iz Singapura. Evo sutra ćemo irskim viskijem nazdraviti provedbi ovog e, važnog sporazuma. Hvala vam lijepo, zastupniče Kelly. Molim vas da se držite zadanoga vremena jer doista ovu raspravu moramo prekinuti na vrijeme. A sada gospođa Marija Moska u ime socijalista i demokrata. Hvala vam lijepa, povjereniče, poštovani kolege. Nekoliko tjedana nakon što smo glasovali o sporazumu o Japanu, sada ponovno razgovaramo o sklapanju jednog strateškog e, sporazuma sa jednom od partnerskih zemalja. Djelovanje SAD-a dovelo je do velikih napetosti u trgovinskim odnosima diljem svijeta i naši standardi, naše vrijednosti moraju se poštivati na globalnoj razini zahvaljujući odredbama koje se tiču zaštite okoliša i zaštite zdravlja moći ćemo zaštititi svoje građane od učinaka globalizacije. Zahvalna sam na onome što će napraviti e, Singapur kako bi ratificirao konvencije Međunarodne organizacije rada i kako bi ispoštovao obveze preuzete u sklopu Pariškog sporazuma. Kada je riječ o budućnosti povećanje globalne trgovine e, povećat e, će rasti i promijeniti život svima. Singapur predstavlja vrata prema ASEANu eh, i državama Azije. Općenito to je dinamično tržište gdje postoje brojne prilike. Mnoge europske tvrtke, a osobito multinacionalne tvrtke imaju svoj poslovni nastal u Singapuru kao i različite eh, tvrtke srednje veličine. Ovi sporazum sporazumi e, povećat će dodatno takve mogućnosti i stvoriti nova radna mjesta u Europi, a troška za to neće biti. Od industrijskog sektora do poljoprivrednog sektora nemamo nikakvih problema vezanih uz Singapur i zato ne bismo trebali imati nikakvih sumnji u pogledu ovoga sporazuma. To je dobar sporazum za Europu, naši proizvodi trebaju ići u ostatak svijeta gdje ih cijene i ovo nam treba pomoći da izbjegnemo e, opasne kolateralne učinke. Hvala vam lijepo, a sada u ime cera gospodin Tanok. Sporazum o slobodnoj trgovini Europske unije i Singapura još je jedan primjer veoma uspješnih e, sporazuma o slobodnoj trgovini Europske unije i svijeta. Poduprli smo takav sporazum sa Japanom nedavno. Britanija se nalazi 45 dana od odlaska iz Europske unije, pa se samo još jednom podsjećam na sve neiskrene poruke i obećanja koje su iznijeli zastupnici Brexita prije referenduma. Govorili su između ostaloga i o sporazumima o trgovini sa državama Commonwealtha tvrdeći da Europska unija za takve sporazume nije zainteresirana. A evo ovdje danas govorimo o sporazumu sa Singapurom. Imamo sporazume o slobodnoj trgovini s Kanadom, raspravlja se o o sporazumima sa Australijom i Novom Zelandom. E, dakle, posve je očigledno da nakon 29. ožujka će 27 država zemalja, e, država članica Europske unije, oprostite, imati mnogo bolje uvjete za trgovanje sa državama Commonwealtha od Ujedinjene kraljevine. E, gos gospodin Dyson e, sada je svoju tvrtku zbog toga preselio iz Britanije upravo u Singapur. Evo i to je sve što je, trebam o tome reći. Hvala vam lijepa. U ime Aldea e, gospodin Tremosa i Balsels. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju povjerenice Malmstrom, poštovani kolege. Prije svega želim reći da je suradnja između izvjestitelja Martina i izvjestitelja u Sjeni bila e, veoma dobra i e, također i usvajanje izvješća na odboru pokazuje e, da smo imali odličnu suradnju. Također zahvaljujem veleposlaniku Singapura na strpljenju i suradnji. E, ovo je sporazum o zaštiti ulaganja koji je pravičan za obje strane i na korist e, potrošačima s jedne i s druge strane. Evo, nakon deset godina konačno smo uspjeli doći do ovog sporazuma. Singapur se nalazi e, daleko, no e, gotovo jedna trećina sve trgovine u Aziji prolazi kroz Singapur. Singapur e, predstavlja i prometno središte i trgovačko središte u Aziji a ovaj sporazum može poslužiti i kao model za druge azijske zemlje budući da je to prvi sporazum ove vrste u toj regiji. Kada je riječ o sporazumu o zaštiti ulaganja, on će zamijeniti 13 prethodnih bilateralnih sporazuma ovdje ove vrste između država članica i Singapura. Nadam se da ćemo sutra također glasovati o suvremenom e, načinu zaštite zaštite ulaganja e, kojim će se jednako tako jamčiti i zaštita okoliša i zdravlja. Također više nema zaštite očekivanja ulagača, sad imamo jednaki pravičan tretman koji izbjegava između ostalog paralelne e, tražbine. Također e, pozdravljam nastojanja povjerenice Malmstrom da se pojača dijalog, odgovornost i transparentnost. Poštovani kolege, trgovina dovodi do većeg rasta u Europi, a ne veća, veća zaduživanja s obzirom na trendove u trenutačnom svijetu e, mislim da je ovo smjer u kojem trebamo ići. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem i vama. Riječ sada u ime kluba GUE i Engela ima zastupnica Miner. Predsjedatelju. Paragraf ISDS Dakle, kada govorimo o ovom sporazumu, onda imamo ovdje još jedan odlomak koji ne odogovara. Znam da ste ga sada preimenovali, međutim, e, ostao sve ostalo isto. Znamo da e, tu ovako poduzeća donesu određene odluke, to na kraju ugrožava same dobiti i to je zapravo ide na uštrb poreznih korisnika. Ovdje zapravo nema nikakvih odredaba o održivosti, a to znači da će e, pat i ljudi i životinje i okoliš. Ne postoji nikakva mogućnost da strani ulagači kupuju, kupuju državne obveznice. Postoji tu i cijeli drugi niz aspekata. Parlament i komisija uvijek samo gledaju koji su to interesi velikih poduzeća, multimilionera, ali nikada se ne gleda na interese ljudi, običnih građana. Gotovo pola milijuna ljudi potpisalo je peticiju protiv ISDS-a kako bi se spriječili takvi sporazumi. I sds i takve sporazume njima treba spriječiti jer ne smije se ovdje stvariti sporazum koji daje olakšice ponajprije multinacionalnim e, kompanijama. Hvala. Bardzo proszę, pan poseł Reinhard Butikofer. Hvala vam lijepo. Gospodin Butikofer. Gospodine predsjedavatelju, gospođo povjerenice, dame i gospodo, e, sve što dugo traje dobro završi. Dugo je trajalo, moramo reći, a Singapur je bio vrlo strpljiv s nama. Čestitam Singapuru da sada kada su preuzeli odgovornost za koordiniranje e, dijaloga između Europske unije i ASEANA, da su napokon došli na svoje. Ovaj sporazum e, dokazuje da Europska unija želi u bližu suradnju sa azijskim zemljama. Ono što nam treba, treba nam strateško partnerstvo. Želimo strateško partnerstvo i sa ASEANom kako bismo i u Indo-Pacifičnom e, području imali veću sigurnost i razvoj. Želimo multilateralnu suradnju i u konačnici želimo punu primjenu ljudskih prava. Bilo da je riječ o pravu na okupljanje, iznoženje vlastitog mišljenja ili pravnu na zaštitu od kazne ali isto tako moramo ukazati i na problem i govorit ću već na engleskom. Međutim, mislimo da ovdje ne, kao, eh, ne bi trebala biti obuđena ovim sporazum. Od 2007. godine Europska ima standarde i postupke koje se primjenjuju, ali to je potrebno restrukturirati. Eh, ovaj ugovor sa Singapurom stvara zapravo prazninu, kao što je njemački handelsblat ukazao, ovo se ovime se samo povećava prak s kojim se može ući u postupak restrukturiranja, nešto što uopće kao tako ne postoji u Europskoj uniji. Ulagači koji su pokriveni ovim sporazumom bit će privilegirani pred drugima i to je neprihvatljivo. Stoga mi zahtijevamo da se sutra ovome ne, ne smije biti izglasano sve dok se ne ukloni ono što je sadržano u prilogu četvrtom. Hvala. Hvala vam lijepo. Keep an order. Teraz przechodzimy do grupy EFDD i pani poseł Tiziana Begin. Bardzo proszę. Gospođa Begin u ime EFDD-a, izvolite. Poštovani kolege, ne možemo poduzećima dati pravo da tuže države. Ja u to doista čvrsto vjerujem i mislim da takvo što žele i naši građani. Ako se želimo pobrinuti da odluke koje donosimo u ovoj vijećnici budu neovisne, onda ne možemo pristati na ovaj sporazum sa Singapurom. Ovo je još gore od onoga što smo vidjeli u prošlosti. E, sada ćemo moći e, vidjeti tužbe protiv naših vlada, protiv naših općina, protiv naših zajednica i odluke će se donositi arbitrarno. Ja doista vjerujem u međunarodnu trgovinu i uvijek je podupirem kada to može biti na korist našim poduzećima. Međutim, ovdje nije riječ samo o trgovini, ovdje je riječ o sporazumu o zaštiti ulaganja gdje je upravo riječ o tome da će poduzeća moći podizati tužbe o kojima govorim. E, dakako, e, važni su nam sporazumi o trgovini, oni su važni i za naše zemlje, osobito za azijske zemlje koje tako brzo rastu. Međutim, mislim da treba naglasiti da su ovi pregovori provedeni uz nedostatnu transparentnost. Povjereni, komisija je obavijestila parlament samo o tome što radi i o problemima vezanim uz određene e, oznake geografskog podrijetla. E, međutim, osobito kad je riječ o ulaganjima, mislim da taj dio izaziva veliku zabrinutost i uspostava tog novog sudskog sustava je nešto doista veoma zanimljivo nešto protiv čega smo ustajali u prošlosti i protiv čega ćemo se nastaviti zalagati. Upravo zato ćemo tako i glasovati. Hvala vam lijepa. A sada zastupnik Franžame. Dragi kolege, dame i gospodo, da, e, upravo je trgovina ono za što se zalažu oni koji su za slobodnu trgovinu. Međutim, Europska unija je već ukinula e, carine na većinu svoje robe i mislim da je ovo zaista na raskrižju e, svjetskog, svjetske trgovine. Na taj način se doista mi otvaramo svoja vrata robi iz Azije i Pacifika prema Europi što će sigurno dovesti u pitanje naše vlastito gospodarstvo. Ovaj sporazum je tim više opasan što e, francuski potrošači ne prepoznaju, onajme, oni u Singapuru ne prepoznaju veći dio naših europskih normi što se tiče vrijednosti Europske unije, o tome ne vrijedi ni progovoriti. One se zaustavljaju tamo gdje, gdje financijski interesi multinacionalnih kompanija počinju. Sloboda govora, e, ljudska prava, e, osim što bi Singapur trebao biti na sivom popisu poreznih oaza, a to ništa ne smeta e, komisije, jer to očito nema nikakve protuteže za trgovinu. Ni Francuska, ni Europa nema nikakve koristi od te trgovinske razmjene, ali multinacionalne kompanije da. I ta e, ultraliberalna ideologija to je nešto što građani više ne žele. Oni žele odlučiti o tome što će završiti na njihovom tržištu i u njihovim tanjurima. Oni su sada odlučni da se obrane od takve e, jedne globalističke politike. I ono što je tu satkano, narod će to na kraju rastkati. Hvala vam lijepo. Gost... Hvala lijepo, gospođa Godlivo Rowhall, Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Znači se na nekoliko točaka. Kao prvo, ovo je prvi sporazum koji je ispregovaran nakon ocjene suda o e, isključivoj i mješovitoj nadležnosti e, Europske unije. Dakle, ovo je jedinstven sporazum koji se, o kojem se sutra glasa. Drugo, Singapur i mm, je priznao mm, konvencije Međunarodne organizacije rada, obvezao se da će ih ratificirati i to je zapravo ono što želimo, to je za nas i za gospođu povjerenicu koja je vodila pregovore zapravo eh, uspjeh. Eh, sporazum o zaštiti ulaganja, dakle tu je predviđen sustav sudova za ulaganje i ono što ovdje u parlamentu tražimo već cijeli niz godina, sada imamo zapisano u sporazumu. Singapur je to također prihvatio, to je pozitivno. Singapur će otvoriti vrata e, prema brzo rastućem azijskom kontinentu i to je također dobro. Stoga hvala još jednom svima koji su surađivali na pripremi za ovoga. Hvala. Grand Wander Hanic Riječ sada ima gospođa Gres van der Heinz. Izvolite. Gospodine predsjedavatelju, gospođo povjerenice, trgovina za sve. To je ono što još uvijek čekamo. Ovaj trgovi sporazum zapravo samo nastavlja ono radikalnu politiku od koje profitiraju samo velika poduzeća. Standardi za zaštitu okoliša, prava zaposlenika nemaju gotovo nikakvu ulogu. Singapur i nije ratificirao normu Međunarodne za rad, stoga tu nemamo mogućnost sankcioniranja kada je riječ o kršenju e, propisa. Na tome ništa se ne govori ni ovdje. U sporazumu zaštitu ulaganja i CS je zapravo poboljšanje, ali u načelu ništa se nije promijenilo. Strani ulagači i nadalje imaju određene privilegije kada je riječ o podnošenju žalbi. na to nije trgovina kakvu želim. Stoga ću ja glasati protiv e, o sporazumu o slobodnoj trgovini kao i protiv sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i Singapura. Hvala lijepo. Gospodin Zahradil, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju povjerenice. U ovom parlamentu sam već u trećem mandatu i sjećam se koliko nam je dugo trebalo da dođemo do ovoga gdje smo sada, osobito kad je riječ o sporazumu o slobodnoj trgovini e, evo dolazimo do samoga kraja toga puta i mislim da si možemo čestitati Singapur je tehnološko i logističko središte svijeta, a ako ne svijeta, ali sasvim sigurno jugoistočne Azije i dobro je da Europska unija sada predvodi nastojanja da se liberalizira svjetska trgovina, da imamo ovakav sporazum. Imamo još jednu stvar koju smo dužni učiniti, a to je sklopiti sličan sporazum sa Vjetnamom programom. Nadam se da ćemo to učiniti još za mandata ovoga parlamenta. Hvala vam lijepa. A sada Marijete Šake, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenice Malstorom, poštovani kolege. Stoljećima se razmjenjuje roba i na e, velike udaljenosti neovisno o vrstama prijevoza, a sada zbog digitalizacije i usluge možemo pružati bilo gdje. E, netko tko radi softver u Indiji može dizajnirati mrežnu stranicu za nekoga u Brazilu. Dakle, mi u Europskoj uniji ne generiramo trgovinu, ali ono što možemo učiniti jest pobrinuti se da pravila vezana uz trgovinu budu ista za sve, da budu predvidljiva i e, pravična kako bi svi e, dijelili koristi od trgovine trgovine. Predsjednici e, Trump i Xi su nam vrlo jasno pokazali kako izgleda alternativa, kako se mogu ugroziti životi ljudi i njihova zarada. Neki od mojih kolega veoma su kritični ne u odnosu na trgovinu sa recimo Kinom, već su kritični u odnosu na trgovinska pravila koja pokušavamo usuglasiti i donijeti. Zahvalna sam međutim onima koji pokazuju vodstvo u ovom smislu i to i u ime naših kolega iz Singapura s kojima pregovaramo o ovome već deset godina. Singapur je veliko trgovinsko središte i snažan partner za čitavu e, regiju jugoistočne Azije. E, no, e, zbog sporazuma stanovnici i partneri Singapura neće postati isti kao mi, niti to očekujemo. Mi ćemo uvijek biti odgovorni za donošenje vlastitih standarda i vlastitih zakona. No iznimno mi je drago što smo uspjeli e, dogovoriti sa e, predstavnicima Singapura da 13 zastarijelih sporazuma o trgovinskim e, o slobodnoj trgovini s pojedinim zemljama zamijene jednim zajedničkim. To su bili sporazumi koji su su uključivali i odredbe o e, odnosima između država i e, ulagatelja. Dakle, oni kojima se tako što nije sviđalo, zadovoljni su ovim novim razvojem događaja, baš kao što sam to i ja. U ovo vrijeme kada rastu nacionalizam, populizam e, i slično, iznimno je važno da surađujemo s partnerima koji žele surađivati na temelju pravične trgovine utemeljene na pravilima. Hvala, Emanuel Murel. Hvala vam potpredsjedniče, dragi kolege. Sporazume o slobodnoj trgovini se nižu i svi naliku jedni drugima. Nižu se sve bržom dinamikom, budući da je ovo kraj mandata, gotovo frenetičnom brzinom, a naliku jedan drugome budući da primjenjuju istu logiku, a to je da se daje prednost eh, onima koji imaju kapital ili mega tvrtkama u odnosu na potrošače. Tako da u ovome sporazumu sa Singapurom ne vidim ništa novo, nema nikakvih ograničenja što se tiče ekoloških normi, zatim privatni sudovi koji će E, davati prednost tvrtkama na državama, nema nikakvih obvezujućih socijalnih normi, dakle investitori imaju prava, ali ne i obveze. No, e, htio bih ublažiti entuzijazam kolega. Govorimo o Singapuru i kažemo da Europa sa Singapurom dijeli brojne vrijednosti. Međutim, to je autoritarni režim, a ne mirna demokracija. Osim toga, za nas je važno reći da je to prepoznata porezna oaza, jedna od, e, jedan od šampiona u svijetu kada je riječ o netransparentnosti u području poreza. Dakle, mi želimo ovdje e, pokrenuti lov na porezne oaze, a istovremeno sklapamo sporazum s takvom zemljom. Povjerenica kaže da je ovo najbolji mogući sporazum, no meni se čini da tu još ima mnogo prostora za poboljšanje. Pan Janik Žado. Hvala. A sada gospodin Žato. Hvala vam potpredsjedniče. Gospođo povjerenice, dragi kolege, gospođo povjerenice, vi ste s pravom pohvalili eh, gospodarski dinamizam u Singapuru, međutim, ono što niste pohvalili jest sloboda medija i demokracija. I s razlogom, ovaj investicijski sporazum minira demokratski sustav. Kako ne vidite da razvoj populizma i nacionalizma je koji potiče prijenos suvereniteta koji vi konstantno organizirate od građana prema multinacionalnim kompanijama ti sudovi na kojima velik broj multinacionalnih kompanija u Singapuru u kojem će oni moći pokretati postupke protiv Europske unije što se tiče zaštite okoliša i drugih tema. Pa to minira demokracije u Europi. Europa, to je demokracija, to su građani, to ne mogu biti multinacionalne kompanije. Molim vas, dragi kolege, odbacite ovaj investicijski sporazum. Mi ne možemo stalno podržavati multinacionalne kompanije, podržavati porezne oaze i autoritarne režime. To podriva demokraciju i to će okončati europski projekt. Hvala, bili ste vrlo jasni. Hvala. sljedeći govornik je gospodin Dartmouth. Hvala gospodine predsjedavatelju. Lijepo da su i drugi strastveni kad je riječ o ovom sporazumu. Singapur je jedna velika uspješnica. Singapur danas ima veći BDP od Njemačke. Međutim, Singapur ponavljam, ni, Singapur nije član velikog trgovinskog bloka i svi e, to znaju da ovaj sporazum između Europske unije i Singapura je zapravo jedan veliki uspjeh za načela trgovine i dobro je rečeno. Dakle, potpisuje se danas 45 godina nakon što je e, jedina kravina pristupila Europskoj uniji. Ovdje zapravo imamo vrlo zanimljivo zanimljiv e, proces. Malo e, par brzih koraka, pa par sporih koraka. Dakle, ovaj sporazum donosi i ukidanje e, carina na određene proizvode. Također i obustav priznavanje strukovnih kvalifikacija. Međutim, ono što ovdje nije sadržano je sloboda kretanja ljudi. To ponovno pokazuje da slobodna trgovina i slobodno kretanje ljudi mogu biti odvojeni i ovdje zaista jesu. A nekoliko riječi o Brexitu. Europska unija ovdje Singapuru odobrava ukidanje e, carina, ali istovremeno se ovdje navlače sa, e, sa Ilinom kraljevinom zbog e, čvrstih granica. E, s jedne strane imamo liberalizaciju trgovine sa Singapurom, s druge strane straže se trgovci kada je riječ o trgovini i pružanju usluga sa Britancima. Možda jednoga dana Europska unija će pokazati isti, isti stav i prema Ujedinjenoj kraljevini onakav kakav sada pokazuje prema Singapuru. Međutim, moram reći da taj dan će doći samo ako predsjednik vijeća, gospodina Tusk, pronađe svoje posebno mjesto u um, paklu. Um, svi one tehničke zloporabe gospodina Taska nisu postigle ništa i uopće nisu ni kakve koristi. E, stoga e, ovdje e, pozivam europske institucije da potpišu sličan sporazum s Ujedinjenom kraljevinom nakon preksika kakav se sada potpisuje i sa Singapurom. Hvala. Sljedeći govornik je Gospodin Lančini, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Čuli smo koje su sve prednosti sporazuma između Singapura i Europske unije. Svaki put kada se potpisuje sporazum o zaštiti ulaganja, čini se da takvi sporazumi su uvijek na našu korist. Međutim, ovome se pregovaralo u prošlosti Singapur je postao čvorište u azijskoj regiji i postoji također i rizik da se i drugi uključe u sve to i oni koji se neće pridržavati onoga što je ispregovarano. Singapur je treći e, na svijetu kada je riječ o krivotvorenju proizvoda i protiv toga se nešto mora učiniti. E, jedna od žrtava toga jest industrija u Italiji. Ne može biti da sada ovdje otvaramo luke E, s jeftinim proizvodima iz Singapura i drugih azijskih e, zemalja. Dakle, potom ovdje sustav zaštite zemljopisnog podrijetla, pa tamo nema nikakvog registra, nema ničega. Naše oznake zemljopisnog podrijetla neće biti automatski zaštićene. Gospodarski subjekti sami moraju započeti procese zaštite, postupak za ostvarenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla. E, nadalje, im isto tako može se dogoditi da dođe do zabilaženja postojećih europskih sporazuma. Postoje tu oni neovisni glasovi koji kažu da Singapur e, jest porezna oaza, da ne postoji nikakva jamstvo da neće doći do Um, utajivanja i skrivanja poreza za poduzeća koji će tamo prijaviti svoje sjedište, a zapravo će um, poslovati u Europi. Gospodin McAllister, Poštovane dame i gospodo, dopustite jedan komentar o vanjsko-političkoj dimenziji. Ovdje u ovom plenumu smo često govorili o tome. Govorili smo o više desetljetnom multilateralnom sustavu koji je pod velikim pritiskom. Dosadašnji partneri da postignu postignuto ponovno i uvode se protekcionističke mjere i upravo zbog toga sporazumi o slovnoj trgovini i sporazumi o zaštiti ulaganja, sada između Europske unije i Singapura, se događaju u pravom trenutku. Ovi sporazumi su jak i snažan signal jednog ravnopravnih partnera, te nam omogućavaju da zaštitimo ono što imamo i unaprijedimo buduću suradnju. Hvala. Hvala vam puno. Riječ ima gospodin Šuster. Gospodine predsjedavati, dame i gospodo, u Europi smo e, ponosni jer imamo trgovinu koja je utemeljena na vrijednostima, a to znači da mi, naši partneri, moramo zajamčiti minimalna prava zaposlenika i uvijek iznova se u pregovorima naglašava da potrebno provesti sve konvencije e, Međunarodne organizacije rada. Međutim, Singapur se protivi tome i najnoviji dopis Singapurskog ministarstva pokazalo je da oni to ne namjeravaju. Umjesno planova za E, provedbu zapravo sa dopisama sadrži prazne riječi. Privilegirani odnosi sa Europskom unijom moraju biti povezani sa minima, poštivanjem minimalnih prava zaposlenika. Nije riječ samo da se zažite zaposlenici tamo, nego da se spriječi e, zloporaba sa, kada je riječ o dumpingu cijena i da e, dumpingu, odnosno nižim cijenama rada. Dakle, za stoga smatramo da ako ako Singapur ne ratificira konvencije da e, se ovaj sporazum ne smije potpisati. Hvala. Sada riječ ima gospodin Etheridge. Divno je vidjeti da se oduševljeni zbog sklapanja sporazuma sa jednom e, e, vrlo dinamičnom ekonomijom, sa Singapurom. Imam lijepu vijeste za vest. Ima tu još jedan partner koji vam je puno bliži k vama ako kad jednom otvorite oči. U trenutku kada Ujedinjena kraljevina, e, kraljevina napusti Europu, po će već biti stara priča, ali mi ćemo je biti nova. I e, to zapravo ćemo moći napraviti puno lakše. Neće trebati deset godina da zapravo e, dokončate proces pregovora. A ovdje se je riječ o trgovini, o tome da svi postanemo bogati, da imamo razmjenu. To je ono čemu mi govorimo, pravila e, i slično. Dakle, evo, ja se nadam da ću isto oduševljenje vidjeti i kada se bude govorilo i potpisivao sporazum sa Ujedinom kraljevinom. Hvala. Hvala, a sada riječ ima gospodina Kolumbije. Gospodine predsjedavatelju, Potpisivanje sporazuma sa Singapurom je zapravo blankoček za e, Kinu koja dakle još odavno zapravo stremi tome. Ovdje imamo 60% izvoz, singapurskih izvoza, e, odnosno uvoza u e, Singapur koji dolaze iz Kine pa se preko Singapura e, zapravo šire dalje. Što to znači? Da se otvaramo prema Kini, ali to ujedno znači da će doći do neravnoteže koja će nekako se odraziti i na naše tržište, pogotovo kada riječ o količini i kvaliteti tih proizvoda, jer tamo ne postoje nikakve kriteriji kada je riječ o kvaliteti, barem ništa što bi bilo usporedivo s našim kriterijima. To isto tako znači da će bankarske transakcije um, i slično postati u Singapuru samo još netransparentnije. Stoga mi ne podržavamo ovaj sporazum, um, dakle i to u ime Francuske i gospodarske nacije Europe. Hvala. A sada riječ ima gospodine Salafranka. Hvala gospodine predsjedavatelju, dame i gospodo. E, čestitam izvjestiteljima. Ovdje je već naglažen strateški karakter ovih sporazuma. Singapur je jedan od najvažnijih strateških partnera u azijskom području. E, treći po veličine kada je riječ o uvozu robe iz Europe. No, imamo tu još je nešto što je meni važno. Ja sam za liberalnu pravu pravičnu trgovinu u ovakvim protekcionističkim vremenima. Stoga želim čestitati komisiji na trgovinskoj politici. No, ovaj sporazum se mogao potpisati i ranije, ali kao što je povjerenica rekla u današnjim vremenima, u vremenima globalizacije, nije nič samo o uvozu i izvozu, nego također i o proizvodnim lancima koji postaju sve složeniji. Imamo primjerne e, sirovine, imamo dosta složene postupke. Dobro, trajalo je dugo, no ti e, sada naše građane i naše poduzeća dobivaju puno veće šanse. Hvala riječima gospođa Curtin Darling. Hvala gospodine predsjedavatelju. Singapur je strateški partner Europske unije i mi smo stremili produbljavanju naših odnosa. Imamo sada sporazume koji će biti model za cijelu regiju. Trgovina je ključan parametar ljudskog razvoja, međutim sporazume o trgovini nisu dobre ako će od njih koristi meti samo mali broj dionika. Treba nam okvir, sigurno ne ako imamo Um, okvir koji ne jamči, koji ne jamči um, zaštitu prava radnika niti zaštitu pred sudovima. Ako ovdje imamo, moramo razmotriti u situaciji kada se oni koji se bore za radnička prava bivaju zapravo ugroženi. Ne smijemo to zanemariti. Hvala. A sada riječ ima gospodin Kaspari. Poštovane dame i gospodo, napokon, napokon je ovaj dugotrajni postupak priveden kraju i sutra ćemo kao parlament dati svoj pristanak ovome. Sporazum eh, je dovršen već nekoliko godina. Na temelju ovog sporazuma mi smo odlučili zatražiti i mišljenje Europskog suda. Niti jedan drugi predmet nije tako intenzivno razmatran kao ovaj. Odlučili smo sada sa Singapurom napraviti isto ono što smo napravili sa Japanom, sa Kanadom i što želimo napraviti s drugima, a to je uspostaviti pravila za globalnu trgovinu kako ne bi samo naj, najjači pobjeđivali, nego da bi, kako bismo imali pravni okvir kada je riječ o trgovinskim odnosima. Stoga, moje pitanje je svima koji su protiv ovog sporazuma, a što će biti bolje ako ne potpišemo ovaj sporazum? Propustit ćemo e, prilike, prepustit ćemo tržište drugima, nećemo omogućiti otvaranje novih tržišta našim poduzećima. Stoga svi oni koji su ovdje iznali riječi kritike, neka za još jednom razmisle o tome, da razmisle o tome do sutra. Hvala. A sada riječ ima gospodin Silva Pereira. Gospodine predsjedavatelju, gospođo <clears throat> povjerenice, dame i gospodo, Europski parlament bi trebao odmah usvojiti ova tri sporazuma sa Singapurom koje evo napokon su pred nama na stolu. Sporazum o partnerstvu i suradnji eh, je od strateške važnosti za naš odnos sa Singapurom. Eh, ovo je još jedan dodatan eh, korak ka uklanjanju bilateralne arbitraže, pa isto tako već imamo i sporazum o slobodnoj trgovini koji omogućava trgovinske odnose s jednim od važnih trgovinskih partnera u jugoistočnoj Aziji. On promiče održiv razvoj te također se Singapur time o njime obvezuje ratificirati konvencije Međunarodne organizacije rada.